naših sjednica za 2017. 10. rujna je, je konferencija predsjednika usvojila prijedloge za kalendar naših zasjedanja i to će biti naravno navedeno u zastupniku našeg današnjeg sastanka. Rok za sve eventualne amandmane je utorak 6. listopada 2015. u 12 sati, a glasovanje će biti u srijedu u 12.30 ovog tjedna na plenarnoj. Predsjednik je nadalje dobio od poljskih vlasti zahtjev za od ukidanjem parlamentarnog imuniteta gospodinu